A sada su na redu rasprave o izvješću Kaiser o Južnom Sudanu. Gospođo de Kaiser, imate riječ na četiri minute. Hvala, gospođo predsjedateljice. Prije svega bih e, se htjela, pridru, bih htjela zahvaliti izvjestiteljima u, sle, u Sjeni, ali i kolegama iz drugih e, odbora koji su nam dali svoja mišljenja, posebice e, odboru za, vanjska, e, za vanjsku politiku. E, Odkad je ova afrička država postala neovisna pred tri godine, i to je i, i postala je neovisna u 2011. godine u srpnju nakon E, referenduma e, o e, neovisnosti o cijepljenju. Sedam godina nakon proglašenja neovisnosti ta je zemlja, Južni Sudan, postala članicom Ujedinjenih naroda. Čitava je međunarodna zajednica podržala ovo ocijepljenje Južnog Sudana nakon što je 2000 pet godine okončan građanski rat u Sudanu koji je e, trajao 22 godine. 2011. E, godine je dakle rođena jedna nova država koja je u e, relativno nepovoljnom položaju, koja ima e, naftne izvore, naftna nalazišta, ali relativno i to je sve što ima. Nafta predstavlja 90% gospodarstva Južnog Sudana, a veliki uzrok problema su odnosi sa Sudanom. Mi već sad dvije je tri godine e, pokušavamo smanjiti napetosti između ove dvije države, e, dolazi do e, prekida u trgovanju naftom i ili s jedne ili s druge strane i to je dovelo do toga da međunarodna zajednica, da trojka, da odnosno SAD, Norveška i Ujedinjene kraljevina E, poduzimaju zajedničke napore da pomognu Južnom Sudanu e, da ne bankrotira. Radi se o državi koja, u kojoj e, situacija nije dobra, 50% stanovništva živi ispod razine siromaštva. E, kao što sam rekla, ovisnost o nafti je apsolutna i prevelika, e, ne postoji nikakva raznolikost u ekonomiji, i gospodarstvu. Sporazumi o trgovini nisu nisu potpisani i zato nam je vrlo teško pomoći e, toj e, državi E, isto tako ne postoji e, socijalna sigurnost, e, ogromna je smrtnost djece i majki pri rođenju. 48% djevojaka se udaje u dobi od 15 do 19 godina protiv njihove volje. Djevojčice se ne idu u školu, zatim postoji velik broj silovanja na nasilja prema e, novinarima i e, pripadnicima e, međunarodnih organizacija, a u toj zemlji postoji više od 60 različitih jezika i govora. Ako ova zemlja bankrotira, biti će ugrožen čitav afrički rog i e, mogu vam e, ukazati na jedan e, paragraf koji sintetizira stanje u Južnom Sudanu. Radi se o stavku 9 i stavku 11 i zaista e, želim e, da se na to osvrnemo jer se radi o vrlo kompleksnom pitanju. Želim reći da je Europska unija e, u Sudan u, uložila 830 milijuna, e, 830 milijuna tisuća milijuna eura, to je gotovo jedna milijarda, e, znači 830 milijuna, e, to je mnogo, ali mi moramo i dalje nastaviti pomagati, unaprijediti obrazovanje, infrastrukturu, upravljanje, e, biti prijatelj Sudana, ali i čvršćom rukom ukazivati put Sudanu prema napretku i razvoju. Hvala vam. Pa-

gospodin e, gospodin Rekeli. E, hvala. E, mi smo u četvrtak popodne govorili u odboru o ovom pitanju Južnog Sudana, a E, komisija i parlament su se obvezali e, da će nastaviti pomagati ovoj mladoj državi i tako bi to i trebalo biti zato što mi, mi imamo reputaciju u svijetu i to s pravom kao najveći davatelj humanitarne pomoći u, u svijetu a ovo je zemlja koja zaista treba našu pomoć ima, zemlja koja ima potencijala, ali nema dovoljno iskustva za ispunjavanje tih potencijala. Ima e, prirodne resurse, ali ovoj zemlji su, je potrebna infrastruktura e, kako bi e, zaista uspjela ostvariti svoje potencijale i postati nezavisnija država i gospodarstvo te države bi moglo postati održivije Isto tako znamo da postoje znatna kršenja ženskih ljudskih prava u toj državi već godinama i to je pitanje kojim se potrebno e, baviti. Hvala ako se više nitko ne javlja za riječ. E, gospođa Kaiser ima e, riječ. Ne, ispričavam se, povjerenica Reding i, ima riječ. Hvala gospođo predsjedat Prijateljice, htjela bih e, čestitati gospođi e, Kajzer ne samo na ovom izvješću, nego i na e, procesu konzultacija, na savjetodavnom procesu koje je dovelo do ovog izvješća. Ovo izvješće je vrlo detaljan prikaz svih prilika, svih mogućnosti, ali i ogromnih izazova eh, i ogromnih problema s kojim je suočen Južni Sudan. Eh, komisija se eh, slaže sa mnogim preporukama u ovom izvješću te smatra da je ovo izvješće važan putokaz za rješavanje problema u Južnom Sudanu i cijeloj regiji. Ekonomska, politička i socijalna situacija koja trenutno vlada u Južnom Sudanu ne može se promatrati odvojeno od povijesti ove zemlje, ali ako pogledamo od povijesti zemlje u samo osam godina ova je država izgradila institucije e, za upravljanje e, isto tako je znatno pojačala, povećala pristup ljudi e, zdravstvenim uslugama i na impresivan način je poboljšala prilike svojih stanovnika. Kao što je izvjestiteljica rekla, Europska unija je uvelike poduprla ove napore izgradnje države Južnog Sudana. E, mi sa Južnosudanskom vladom imamo vrlo stabilno partnerstvo i sa društvom u Južnog Sudana općenito. Mi e, sada predvodimo e, napore na međunarodnoj razini sa drugim partnerima kako bismo došli do E, do napretka i postigli odgovornost e, u budućnosti. E, u pogledu sporazuma Kotonu mislimo da bi bilo potrebno da Južni Sudan pristupi tom sporazumu kako bi partnerstvo s Europskom unijom postalo dugotrajno i ojačane. Što se tiče uloge djevojaka i žena u Eh, razvoju eh, Južnog Sudana eh, jest vrlo važna zato što su žene za sada u potpunosti isključene iz socijalnog, ekonomskog i političkog života i to je velika prepreka napretku Južnog Sudana. Hvala. Grazie. La discussione... Hvala vam. Ovime sada zaključujem raspravu. Glasovat ćemo sutra u 11.30. A sada nas to dovodi do izvješća izvjestiteljice Swinburne o oporavku i sanaciji nebankarskih institucija.